svi. Slažete li se sa zapisnicima? Da. Predsjednik kao i inače nema ništa za priopćiti, stoga možemo prijeći na točku dnevnog reda broj četiri Različnica, opći proračun, Europska komisija. Äh, äh, Gospođa izvjestiteljica, želi li ona izniti neke primjedbe? tome nije slučaj, onda ćemo prijeći na glasovanje. Amandman broj 1, šaket tko je za, koji je protiv, suzdržani usvaja se. 2, amandman broj 2, koji je za, protiv, suzdržani usvaja se. Kompromis broj 1, koji je za, protiv, suzdržani usvaja se. Amandman 6, koji je za, protiv, suzdržani usvaja se. Amandman 7, koji je za, protiv, suzdržani, odbija se. Osam. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 9, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 10, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Prelazimo na elektroničko glasovanje. O nacrtu mišljenja, tko je za, to jest e, glasovanje. FDD ima jedan glas viška. Molim vas da to ispravite. Zatvaram glasovanje. Sa 47 naspam 8 naspam 4 se usvaja nacrt mišljenja. Srdačne čestite. Čestitke gospođi Jeden Majki. Prelazimo sada na izvješće o Europskoj službi za vanjsko djelovanje. i izvjestiteljice, imate li primjedbi? Ne. Onda ćemo započeti s glasovanjem. Amandman broj 1 za. Protiv u usvaja se 2 za. Protiv u usvaja se 3 za. Protiv u usvaja se 4 za. Protiv u usvaja se 5 za. Protiv u usvaja se 6 za protiv suženi odbija se 7 za protiv suženi usvaja se 8 za protiv suženi usvaja se 9 za protiv suženi usvaja se 10 za protiv suženi usvaja se 11 za protiv suženi usvaja se 12 za protiv suženi usvaja se 13 za protiv suženi odbija se 14 za protiv sužanju usvaja se, 15 za, protiv sužanju usvaja se, 16 za, protiv sužanju usvaja se, elektroničko glasovanje, završno glasovanje, glasovanje je otvoreno. Abstimmung geschlossen. Glasovanje je završeno. Sa 51 naspram 5 naspram 7 se usvaja. Oni koji su zaspali be, i nemaju glasačku karticu, to su gospodin Galer i ja. Prelazimo onda na točku dnevnog reda broj 6. To je sada izvješće o ljudskim pravima, zar ne? U redu, sada započnemo s pravim poslom. Gospodin Panceri. noch Želite li još izneti neke primjedbe prije nego što iskažemo presudu? Wir fangen damit an. Ich bitte um etwas Ruhe. onda sad s ovime. Molim za tišinu da I gospodin Lic također. Molim vas da se malo tiše konzultirate. U redu. Amadman 64 za. Protiv suzdržanju se. 65 za. Protiv suzdržanju odbija se. 68 za. Protiv suzdržanju odbija se. 69 za. Protiv suzdržani, u se. Molim. Usvaja se. Prelazimo na number broj 70 u dva dijela. Prvi dio sa riječima Among the member states and. Tko je za? Tko je protiv? Suženi usvaja se. Tko je za drugi dio? protiv, suzdržani odbija se. 7.1 za, protiv suzdržani usvaja se. 7.2 za, protiv suzdržani usvaja se. Kompromis je amandman broj 1, tko je za, tko je protiv, suzdržani usvaja se. Prelazimo zatim na amandman e, broj 79, tko je za, protiv, suzdržani odbija se. Amandman broj 80 u dva dijela. Prvi dio, kako što ovdje stoji, njega smo isključili, to ovaj dodatak smo isključili koji je za prvi dio bez tog dodatka. Protiv sužani odbija se koji je za drugi dio. Onda to više nema smisla, barem tako mislim i stoga se i taj amandman odbija. 81 za, protiv sužani usvaja se. 82 za, protiv suzdržani usvaja se. Zatim prelazimo na amandman broj 83 u dva dijela. Kao prvo ćemo navesti riječi posebice među zemljama Bliskog iznoka, to ćemo dakle isključiti. Tko je za taj dio? Protiv, suzdržani, usvaja se. Tko je za drugi dio? Da dodamo te riječi. Za, protiv, suzdržani. Morat ćemo povjeriti. Otvaram glasovanje. Socijaldemokrati imaju dva glasa previše. Gospodin Fleckenstein iskorištava svaku priliku da se izbori za svoje ljudska prava. Glasovanje je završeno. Sa 24 na sprem 37 prije jednom glasom suzdržanim se odbija. Prelazimo na amandman 84 u dva dijela. Jednako kao i prije. Prvi dio tko je za? protiv suzdržani usvaja se. Drugi dio tko je za? Protiv suzdržani. Mislim da imamo jednaku većinu i da se odbija. 85, 86. Tko je za? Protiv suzdržani usvaja se. 87 za. Protiv suzdržani. Još jedan put tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. 88 tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 89 u dva dijela. Prvi dio tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Drugi dio tko za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Devedeset za, protiv, provjera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 na amandman 91. Tko za? Protiv suženju odbija se. 92. Tko za? Protiv suženju usvaja se. 93. Za. Protiv suženju usvaja se. 94. Za. Protiv suženju odbija se. Devedeset pet za, protiv, suzdržan, provjera. Abstimmung ist geschlossen. Zatvaram glasovanje. 25 naspram 36 i 2 glasa suzdržana odbija se. Kompromis je broj 2. Tko je za? protiv sužanju svase 98 tko je za, protiv sužani u se. Kompromis broj 3 tko je za, protiv sužani u se. 103 tko je za, protiv sužani u se. 104 za, protiv Mislim da je usvojen, ali provjerit ćemo za svaki slučaj.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 105. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 106 za. Protiv suzdržani usvaja se. 107 za. Protiv suzdržani usvaja se. 108 za. Protiv suzdržani odbija se. 109 za. Protiv suzdržani odbija se. 110 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis broj 4, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 115, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 112 za, protiv, suzdržani, odbija se. Usvaja se, zatim se ne razmatra. Kompromis broj 5 koji je za, protiv, suzdržani usvaja se. 119 za, protiv, suzdržani usvaja se. 120 za, protiv, suzdržani odbija se. 121 za, protiv, suzdržani usvaja se. 122 za, protiv, suzdržani usvaja se. 123 za, protiv, suzdržani odbija se. 124 za, protiv suzdržani usvaja se. 125 za, protiv suzdržani usvaja se. 126 za, protiv suzdržani. Provjera. Abstimmung ist geschlossen. Glasovanje je završeno. Dakle, 35 naspram 28, to je 29, amelan se usvaja. Ovo je sada bio amandman broj 126, zar ne? 1, 2, 6. Kompromis broj 6, tko je za? Protiv suzdržani usvaja se. Zatim imamo amendman gospodina Pancerija. Već dakle, sam htio reći e, stresirano glasovanje, ne, glasovanje po dijelovima. Tko je za prvi dio? Tko je protiv? Sužanje usvaja se. Drugi dio? Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 131 za? Protiv? suženi Usvaja se. 132 sa dodatnim usmenim amandmanom tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. Provjera u redu. Abstimmung ist geschlossen. Das war Glasovanje je završeno. 132. amandman. Trideset jedan. Naspam trideset. Usvaja se. Usvojeno. 133 za. Protiv. Suzdržani. Provjera. Abstimmung geschlossen. Glasovanje završeno. 33 naspram 30 sa jednim glasom suženim usvaja se dakle. 134 za protiv, suzdržani, odbija se. 136 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 137 za, protiv, suzdržani, odbija se. 138 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 139 za, protiv, suzdržani, usvaja se nam amandman 7 za, protiv sužanje usvaja se. Zatim prelazimo na amandman 170. Tko je za? Ne, 140. Predsjednik se ispričava. Sa novim naučavamo to mi se ne bi dogodilo. Dakle, amandman broj 140. Tko je za? Protiv sužanja usvaja se. 141 za. Protiv suženi usvaja se. 143 za. Protiv suzdržanje odbija se. 144 za, protiv sužanju usvaja se, 145 za, protiv sužanju usvaja se, 146 za, protiv sužanju usvaja se, 147 za, protiv, sužanju usvaja se, 148 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 8, tko je za, protiv sužani usvaja se. Amandman 155 za, protiv sužani odbija se. 156 za, protiv suzdržani odbija se. 157 za, protiv sužani, odbija se. 159 za, protiv suzdržani odbija se. Provjerit ćemo. šlasen. Glasovanje je završeno. 31, naspram 22, naspram 10, dakle usvaja se. Prelazimo sada na 161. amandman, tko je za? Protiv, sužanju usvaja se. 160 za. Protiv, suzdržani, usvaja se. 162 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 163 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 164 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 165 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 166 za protiv, provjera. Die Abstimmung ist geschlossen. Glasanje je završeno. Usvaja se sta sa 34, to je 35, naspram 26, naspram 3. Amandman 168 za protiv, suzdržani, usvaja se. 169 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Socijaldemokrati popuštaju u prvom redu, 170 za, protiv, suzdržani, odbija se. 181 za, protiv, suzdržani, odbija se. 172 za, protiv, suzdržani, odbija se. 173 za, protiv, suzdržani, odbija se. 174 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 186 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 185 za, protiv, suzdržani, odbija se. 177 za, protiv, suzdržani, odbija se.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 31 naspram 32 odbija se. Zato što nema svoju glasačku karticu. Ali i da je jednak broj glasova isto bi bilo odbijeno. 179 za. Jedan sedam osam da, jedan sedam osam za, protiv, suzdržani, ista stvar, provjerit ćemo. Glasovanje je završeno. 32 na 30 usvaja se. 179 za, protiv, suzdržani odbija se. 1802 e, za, protiv, suzdržani odbija se. 181 za, protiv, suzdržani odbija se, 182 za, protiv, suzdržani, usvaja se, provjera. Na 82 check. Provjera amandmana broj 182. Die Abstimmung ist geschlossen. Glasovanje je završeno. 34 na 31 glas uzdržan, usvaja se. 183 za, protiv, sužani, odbija se. 184 za, protiv, suzdržani, odbija se. 185 za, 185 za, protiv, sužani, usvaja se. Kompromis amandman broj 9 za, protiv, sužani, usvaja se. Zatim prelazimo na 186 koji je za, protiv, sužani, odbija se. Kompromis, a ne, sam malo. 191 za, protiv suženi usvaja se. 192 za, protiv suženi odbija se. 193 za, protiv suženi odbija se. 194 za, protiv suženi usvaja se. 195 za, protiv suzdržani odbija se. 196 za, protiv, provjera. Amandman broj 196. Abstimmung se geschlossen. Zatvaram glasovanje. 30 naspram 34 odbija se. 197 za. Protiv suzdržani odbija se. 198, prvi dio, tko je za? Protiv suzdržani usvaja se. Drugi dio, tko je za? Protiv suzdržani provjera. Abschluss geschlossen. Stvarno glasovanje. 24 naspam, to je 25 naspam 37, odbija se. 199 za, protiv, suzdržani usvaja se. 200 za, protiv, suzdržani odbija se. 201 za, protiv, suzdržani usvaja se. 202 za, protiv, suzdržani usvaja se. 203 za, protiv, suzdržani usvaja se. 204 za, protiv, suzdržani odbija se. Kompromis broj 10, tko je za? Protiv služanje usvaja se. Amandman 213, tko je za? Protiv služanje usvaja se. Zatim prelazimo na 217. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 218 za? protiv sužanje usvaja se. 10-19 za, protiv sužanje usvaja se. 221 za, protiv, suzdržanje odbija se. 222 za, protiv, suzdržanje usvaja se. 223 za, protiv, suzdržani usvaja se. Provjera. Amandman broj 223. Elektronička provjera.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 suzdržani, usvaja se. 226 za, protiv, suzdržani, provjera. 226. 226. amandman. Ti je ist Zatvaram glasovanje. Odbija se. 227 Henkel. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. 228 za. Protiv? Suzdržani usvaja se. 229. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. 230 za. Protiv? Suzdržani odbija se. 231 za. Protiv? suzdržani, u se. 232 za, protiv, provjera. Abšuz Jetzt šlosn Glasovanje sad zatvoreno. 34 na 26 usvaja se kompromisnjama broj 11 koji je za protiv, suženi, usvaja se. 235, 3, tko je za, protiv, suženi, usvaja se. Kompromis broj 12, za, protiv, suženi, usvaja se. 2, 3, tko je za, protiv, suženi, usvaja se. 2, za, protiv, suženi, usvaja se. 2, za, protiv,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 Sa 34 pram 27 usvaja se. 243, tko za? Protiv. Suzdržani. Provjera. Glasovanje je završeno. 34 na 30 usvaja se. 245 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 246 za. Provjera. Apsolutno je No, no, no, no, Glasovanje je još otvoreno. Još netko nedostaje? Sedam osoba još nije glasovalo. Sada je zatvrženo. Odbija se 30 na 30. Ne, sad 30 na 31 čak. Uglavnom, 2, 4, 7. za protiv, suzdržani, jednaka većina, odbija se. šest najprije, tko je za šest O tome smo već glasovali. šest Ne, 246. Tko je za? Tko je protiv? Služani, odbija se. 247 za. Protiv. Služani, odbija se. 242 za. Protiv. Služani, odbija se. 244 za. Protiv. Suzdržani odbija se ispravlja. Apšunovski šlozum. Glasanje je završeno. 35 naspram 30 usvaja se. 248 za. Protiv. sužanje odbija se. Kompromis broj 13 za. Protiv. Suzdržani. Provjerit ćemo. Abstimmung ist geschlossen. Glasovanje je završeno. 34 naspram 29 usvaja se. Zatim prelazimo na amandman 251. Dva pet je za? protiv, suzdržani, usvaja se. 255 za, protiv, suzdržani, odbija se. 256 za, protiv, suzdržani, odbija se. 257 za, protiv, suzdržani, odbija se. 258 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 259 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 260 za, protiv, sužani, usvaja se. 261 za, protiv, sužani, usvaja se. 262 pro, za, protiv, sužani, usvaja se. 263 za, protiv, sužani, provida. Ja geschlossen. Zatvaram glasovanjem. 27 nasmo 35 odbija se. 264 za. Protiv suzdržani odbija se. 265 za. Protiv suzdržani usvaja se. 266 za. Protiv suženi odbija se. 267 za. Protiv suzdržani usvaja se. 268 za. Protiv suzdržani usvaja se. 269 za protiv, suzdržani, odbija se. 270 za, protiv, suzdržani, odbija se. 271 za, protiv, suzdržani, još jednom. 281 za, protiv, provjerit ćemo. Apsolutno ist sam. Zatvaram glasovanje. 33 naspram 32 usvaja se. Prelazimo zatim na amandman 272 za. Protiv sužanje odbija se. 273 za. Protiv sužanje usvaja se. 274 za. Protiv sužanje odbija se. 275 za. Protiv sužanje usvaja se. 276 za, protiv, suzdržani, odbija se. 277 za, protiv, suzdržani, odbija se. 280 za, protiv, suzdržani, odbija se. 278 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 279, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 282 za, protiv, suzdržani, provjera. Mislim da je usvojen. Beschlossen. Glasovanje je završeno. 10.1 na 30 usvaja se. 283 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 284 za. Protiv. Suzdržani. Provjera. 284. 284. amandman. Glasovanje je završeno. 31 na 29 usvaja se. 285 za. Protiv suzdržani usvaja se. Prelazimo sada na amandman broj 286 za. Protiv suzdržani usvaja se. 287 za. Protiv suzdržani usvaja se. 288 za. Protiv suzdržani usvaja se. 289 u dva dijela. Kao prvo, bez especially i zatim sa riječju especially. Tko je za ovaj amandman bez especially, taj treba za prvi dio. I sada za drugi dio, tko je za? Mislio sam, mislio sam da je od uvijek mislim da su pučani especially, ali to nije bilo dovoljno. Odbija se. Drugi dio je odbijen. Dio se elektroničko glasovanje za drugi dio. Sad je ću especially. Das war <laughs> Mislim da je bio jasno odbijen amandman. Glasovanje je završeno. 23 naspram 33 odbija se. 291 za. Protiv služanje, odbija se. 290 za. Protiv suzdržani, odbija se. 292 za, protiv, suzdržani, odbija se. 293 za, protiv, suzdržani, odbija se. 294 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 295 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 296 za, protiv, služani. Nije bilo jasno, provjerit ćemo. Hm? 296. 296. Closed. Glasanje je završeno. 36 na 28 usvaja se. 297, prvi dio, tko je za? Protiv, služno odbija se, drugi dio, za, protiv, odbija se. Kompromis 14, tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Zatim prelazimo na amandman 301, tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. 302 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 305 za, protiv, suzdržani, odbija se. 304 za, protiv, suzdržani, odbija se. 306 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 307 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 308 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 309 za, protiv, suzdržani, odbija se. 310, prvi dio za, drugi dio, e, protiv, suzdržani, odbija se. Drugi dio za, protiv, suzdržani. Još jednom, 310, drugi dio, tko je za, tko je protiv, provjera. Glasovanje je završeno. 30 naspram 33 odbija se. 311 za. Protiv sužanje usvaja se. 312 za. Protiv sužanje usvaja se. 313 za, protiv, suzdržani odbija se. 314 za, protiv, suzdržani odbija se. 315 za, protiv, suzdržani odbija se. Provjera. Piri, piri, Die Abstimmung ist geschlossen. Glasovanje završeno. 31 naspram 33 odbija se. Dobro sam vidio. 316. 316 za. Protiv. Usvaja se. Kompromis broj 15 za protiv, s uzdržanim usvaja se. Prelazimo zatim na 3-2-3, tko je za, protiv, s uzdržanim usvaja se. 3-2-4 za, protiv, suzdržani odbija se. 3-2-5 za, protiv, suzdržani usvaja se. Prvi red socijalista Evo, potpuno se odustao od toga da sudjeluje u glasovanju. 326, tko je za? Tri, za šest za. Protiv. Suženi, odbija se. 327 za. Protiv. služenje, usvaja se. 328 za protiv, suženi, odbija se, 329 za, protiv, suženi, usvaja se, 330 za, protiv, suženi, usvaja se, 331 za, protiv, suženi, usvaja se, 332 za, protiv, suženi, usvaja se. 366, to smo obavili.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 334. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. 336, 337, 338. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Provjerimo to. minute. Glasovanje je završeno. 26 na 36 suzdržanih odbija se. 339 tko je za, protiv 340, 341 za, protiv suzdržan odbija se. 342 za, protiv suzdržan 3-4-2 još jednom sa protiv elektroničko glasovanje glasovanje je završeno 3-4-3 da riješimo ovo drugo glasovanje je završeno 3-4-3 tko je za protiv to je malo neobično da to provjerimo elektronički Three, two, three, three glasovanje je završeno. Jasno je da je ovo odbijeno. 3-4-4, tko je za, protiv, sustržan, odbija se. 3-4-5, za, protiv, sustržan, odbija se. Kompromis 16, tko je za, protiv, sustržan, usvaja se. 3-4-6 je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. 349. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Da provjerimo. 349. Glasovanje je završeno. 31 prema 32 odbija se. 350 350 koji je za protiv suzdržan usvaja se 351 za protiv suzdržan usvaja se 352 za protiv suzdržan usvaja se 353 za protiv suzdržan usvaja se 354 za suzdržan protiv, odbija se 3, 5, 7 za, protiv, suzdržan, usvaja se 3, 5, 5 za, protiv, suzdržan, odbija se 3, 5, 6 za, protiv, suzdržan, odbija se 3, 5, 8 za, protiv, tri pet devet za protiv, suzdržan, usvaja se 360 za, protiv, suzdržan, usvaja se 361 za, protiv, suzdržan, usvaja se 362 za, protiv, sustržan usvaja se kompromis 17 za, protiv, suzdržan, usvaja se 367 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 368 za, protiv, suzdržan, odbija se. 369 za, protiv, suzdržan, odbija se. 370 za, protiv, suzdržan, usvaja se. Stavak 68 s nekoliko amandmana koji su zapravo identični. Mislila da to obuhvatimo sve zajedno. O čemu se ovdje zapravo radi? Tko je za ovaj cijeli niz amandmana? Eliomari Đambatski, što možete vidjeti na popisu. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. 378. Za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. 379. Za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. 377. Za? Protiv? Usvaja se. 380. Tri, jedan za, protiv suzdržan, usvaja se. Tri, dva za, protiv suzdržan, usvaja se. Sljedeći dio. 383, pet šest za, protiv, suzdržan, odbija se. 387 za. Protiv. Odbija se. 388 za. Protiv. Odbija se. 389 za. Protiv. Odbija se. 390 za. Protiv. Suzdržan. Provjerimo to, no mislim da je usvojen. 390. Glasovanje je završeno. Usvaja se. 391 za. Protiv suzdržan. Usvaja se. 392 za. Protiv suzdržan. Usvaja se. Kompromis 18. Da, za, protiv, sustržan, usvaja se. 397 za, protiv, sustržan, usvaja se. 398 za, protiv, sustržan, usvaja se. 399 za, protiv, sustržan, usvaja se. Amandman 400 za, protiv, sustržan, usvaja se. Kompromis 19 za, protiv, sustišan, usvaja se. 404 za, protiv, sustišan, elektroničko glasovanje. Uključeno. Odbija se. 405 za, protiv, suzdržan, usvaja se 406 za, protiv, suzdržan, odbija se. Kompromis 20, tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 412, tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 413 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Četiri, jedan, tri, da provjerimo. Provjera je završena. 33 prema 29 usvaja se. 414. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Ista većina. Usvaja se. 415 za. Protiv? Suzdržan? Usvaja se. 416 za. Protiv? Suzdržan? Usvaja se. 417 za. Protiv? Suzdržan? Usvaja se. 418 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 419 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 421 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 422 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 420 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 423 tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. To je bilo 4-2-3. 4-2-4. Mhm. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Da provjerimo. No, mislim da je bilo odbijeno. Glasovanje je završeno. Odbija se 31 naprema 33. 425. Za. Protiv. Suzdržan. Odbija se. 434. Tko je za? Protiv. Suzdržan. Odbija se. 431. Za. Protiv. Suzdržan. Odbija se. 429. Za. Protiv. Suzdržan. Usvaja se. 428. Tko je za? Protiv? Usvaja se. 427. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. 430. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. 433. Tko je za? protiv, suzdržan, usvaja se. 436 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 432 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Četiri, tri, sedam. Za. Protiv. Odbija se. Ne. Usvaja se. Četiri, tri, pet. 4, 3, 5. Usvaja se. 4, 3, 9. za, protiv. Odbija se. Ne? Usvaja se. Da provjerimo. 4, 3, 9. Glasovanje je završeno. 32 prema 30. Usvaja se. 440. Ne, 441. Za, protiv, suzdržan, usvaja se. 442. Za, protiv, suzdržan, usvaja se. 444. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. 445. Za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. 446 za, protiv suzdržan usvaja se 447 za, protiv suzdržan usvaja se 448 za, protiv suzdržan usvaja se 449 za, protiv suzdržan usvaja se Dakle, došli smo do 450 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 451 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 452 za, protiv, suzdržan. Da provjerimo. Glasovanje je završeno. 32 prema 28 usvaja se. 453, 54, 55, tko je za, protiv, sustržan odbija se. 456 za, protiv, sustržan odbija se. Usmeni amandman 5, tko je za, protiv, sustržan usvaja se. 457 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 458 za, protiv, suzdržan, odbija se. 459 za, protiv, suzdržan, 459 još jednom za, protiv, suzdržan, usvaja se. 460 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 463 koje za, protiv, suzdržan, usvaja se. 462 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 464 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 465 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 466 za, protiv, suzdržan, da provjerimo. Glasovanje je završeno. Da pogledamo rezultat. Odbija se. Četiri, šest, sedam. Prvi dio. Tko je za? Protiv? Usvaja se. Drugi dio za? Protiv? suzdržan, odbija se. 468 tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. 469 za, 469 još jednom za, protiv, usvaja se. 470 tko je za, protiv, suzdržan, da provjerimo. Glasovanje je završeno. 28 prema 31 odbija se. 471 za, protiv, suzdržan, odbija se. 472 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 473 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 474 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 475 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 476 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 477 za, protiv, suzdržan, odbija se. 478 za. Da provjerimo. 477. Glasovanje je završeno. 29 prema 35 odbija se. Trebate mi više vjerovati, gospođa Lohbir. 478, tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. 479 za, protiv, usvaja se. Kompromis 21 za, protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis 22 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 485, je li to točno? Četiri, osam, šest. Prvi dio tko je za usvaja se. Drugi dio usvaja se. Amandman 28. Tko je za? Protiv? sustržan, Usvaja se. Kompromis 23. Za? Protiv? sustržan, Usvaja se. Amandman 29. Za? Protiv? sustržan, Usvaja se. 30. Za? Protiv? 33. Za? Protiv? Usvajan. 34. Za? Protiv? Odbija se. 35. Za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. 36 za, protiv suzdržan, usvaja se. Kompromis 24 za, protiv suzdržan, usvaja se. 39 za, protiv suzdržan, odbija se. 40 za, protiv suzdržan, usvaja se. 41 za, protiv suzdržan, odbija se. 42 za, protiv suzdržan, usvaja se. 43 za, protiv suzdržan. To trebamo provjeriti. Glasovanje je završeno. Amandman se odbija. 44 za, protiv, sustršan, odbija se. 45 za, protiv, sustršan, odbija se. 46 u dva dijela. Prvi dio za, protiv, sustršan, odbija se. Drugi dio za, protiv, sustršan, odbija se. 47 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 48 za, protiv, suzdržan, da provjerimo. Glasovanje je završeno. Amandman je se odbija. 49 za, protiv, suzdržan, odbija. 50 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 51 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 52 za, protiv, suzdržan, odbija se. 53 za, protiv, usvaja se. 54 za, protiv, suzdržan, odbija se. 55 za, protiv, suzdržan, odbija se. 56 za, protiv, suzdržan, odbija se. 57 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 58 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 59 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 61 za, protiv, 62 usvaja se. 63 za, protiv, suzdržan, usvaja se. da provjerimo. Što napraviti kad vam ni vlastiti klub zastupnika ne vjeruje? Vi mi vjerujete još i manje, zar ne? Glasovanje je završeno. Amandman je usvojen. Amandman 2 za, protiv, suzdržan, odbija se. Amandman 3 za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 4 za, protiv, suzdržan, još jednom 4 za, protiv, da provjerimo. Glasovanje je završeno. Usvaja se. Amandman 5 za, protiv, Sustržan. usvaja se 6 za, usvaja se 7 za, protiv, Sustržan. usvaja se amandman 8 za, protiv, Sustržan. usvaja se 9 za, protiv, Sustržan. usvaja se 10 za, protiv, Sustržan. usvaja se 12 za, protiv, suzdržan usvaja se 13 protiv suzdržan odbija se 14 protiv suzdržan odbija se 15 protiv suzdržan usvaja se 16 protiv suzdržan usvaja se 17 protiv usvaja se 18 za, protiv suzdržan? Da provjerimo. Glasovanje je završeno. 32 prema 28 usvojeno je. 19 za, protiv, suzdržano, usvaja se 20 za, protiv, suzdržan, usvaja se 21 za, protiv, suzdržan, usvaja se 22 za, protiv suzdržan usvojeno 23 za, protiv suzdržan odbija se 24 za, protiv suzdržan odbija se 25 za, protiv suzdržan usvaja se 26 za, protiv suzdržan odbija se 27 za, protiv odbija se. A sada mišljenje DVA. Možemo li prva četiri dijela zajedno? Znači DV1 za, protiv suzdržan, usvojeno DV2 za, protiv suzdržan, odbija se DV3 za, protiv suzdržan, usvaja se 4 za, protiv suzdržan, usvaja se DV5 za, protiv, suzdržan, usvaja se. šest. za, protiv, suzdržan, odbija se. 7 za, protiv, da provjerimo. Glasovanje je završeno usvaja se 98 za protiv suzdržan odbija se 9 za protiv suzdržan usvaja se 10 za protiv suzdržan odbija se 11 za protiv suzdržan mislim da je usvojeno 12 za protiv suzdržan usvaja se 13 za protiv suzdržan, usvaja se 14 protiv, suzdržan, usvaja se 15 protiv, suzdržan, odbija se 16 protiv, suzdržan, usvaja se 17 protiv, suzdržan, usvaja se 18 protiv, suzdržan, usvaja se 19 protiv, suzdržan, usvaja se 20 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 21 za, dvadeset, da provjerimo dvadeset. Glasovanje je završeno. 11 prema 49. Odbija se. 21 za, protiv, odbija se 22 za, protiv, suzdržan, odbija se. FEM 1 za, protiv, suzdržan, odbija se. 22 je li usvojeno, da. 3 odbija se. 4 za, protiv, suzdržan, usvaja se. Možemo li ove abandmane od 5 do 16 uzeti u komadu? 5 do 13. Tko je za? 5 do 13. Tko je za? Dakle, pet za, protiv, suzdržan, odbija se. Šest za, protiv, odbija se. Sedam za, protiv, suzdržan, odbija se. Osam za, protiv protiv, usvaja se. 9. Tko je za? Protiv, suzdržan, odbija se. 10 za, protiv, suzdržan, odbija se. 11 za, protiv, suzdržan, odbija se. 12 za, protiv, suzdržan, odbija se. 13 za, protiv, suzdržan, odbija se. 14 za, protiv, suzdržan, odbija se. 15 za, protiv, sustušan odbija se 16 za, protiv, sustušan usvaja se 17 za, 8, protiv, usvaja se 18 za, protiv, sustušan usvaja se 19 za, protiv, sustušan odbija se 20 za, protiv, suzdržan, 20 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 21 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 20 i 21 da provjerimo. Glasovanje je završeno. Usvojena je 22 za, protiv, suzdržan, odbija se. 23 za, protiv, suzdržan, odbija se. 24 za, protiv, suzdržan, odbija se. 25 za, protiv, suzdržan, odbija se. 26 za, protiv suzdržan odbija se 27 za, protiv suzdržan odbija se 28 za, protiv suzdržan odbija se 29 za, protiv suzdržan odbija se 30 za, protiv suzdržan, odbija se. 31 za, protiv, suzdržan, odbija se. 32 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 33 za, protiv, suzdržan, odbija se. 34 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 35 za, protiv, suzdržan, odbija se. 36 za, protiv, suzdržan, usvaja se 37 za, protiv, suzdržan, usvaja se 38 za, protiv, suzdržan, usvaja se 39 za, protiv, suzdržan, odbija se 40 za, protiv, suzdržan, odbija se 41 za, protiv, suzdržan, odbija se 42 za, protiv, suzdržan, odbija se 43 za, protiv, suzdržan, odbija se 44 za, protiv, sustošan odbija se 45 za, protiv, sustošan, usvaja se 46 za, protiv, suzdržan, odbija se 47 za, protiv, sustošan, odbija se 48 za, protiv, suzdržan, odbija se 49 za, protiv, suzdržan, odbija se 50 za, protiv, suzdržan, odbija se 51 za, protiv, suzdržan, usvaja se 52 za, protiv, da provjerimo 51. Glasovanje je završeno. Amandman je usvojen. 52 za protiv, odbija se 53 za, protiv, suzdržan, odbija se 54 za, protiv, suzdržan, odbija se 55 za, protiv, suzdržan, odbija se. Dame i gospodo, Mislim da ako jedan odbor e, treba izraditi mišljenje, mislim da nije u redu da ima čak 55 amandmana. Elektronsko glasovanje, otvaram glasovanje. Zatvaram. Izvješće je usvojeno 49 za, 8 protiv i 5 suzdržanih. Čestitam izvjestitelju. manjinski e, glas e, u ECR-u. So. Reći ću to već sada naprijed. Niz kolega je napisalo pismo vezano s to trebamo li održati ovu točku dnevnog reda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 Ich bitte Platz zu nehmen, please. Molim vas da uzmete svoje mjesto. Colleagues who want not to stay. Kolege koji ne žele ostati i posjetitelji mislim da molim da odmah izađu. How many amendments? All but one? Vorher?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 Hmm? Dear colleagues. Dragi kolege, dame i gospodo, u našem krugu mogu izraziti dobrodošlicu predsjednika odbora za međunarodne odnose, Duma, Savezne skupštine Ruske federacije, gospodin Aleksej Puškov. On nije po prvi put gost ovdje u našem tijelu i stoga se to može smatrati kao nastavkom rasprave Gospodin Puškov će govoriti 15 minuta i mi zatim još imamo 45 minuta za diskusiju i vidjet ćemo koliko će biti javne za riječ, pa ću vam predložiti s time vezano e, proceduru, tako da što više kolega smiju i mogu doći do riječi. Znamo da vodimo ovaj razgovor u jednoj vrlo napetoj situaciji. Prošlog sam vikenda sudjelovao na konferenciji o sigurnosti u Minhenu sa još ponekim kolegama. Te smo usvedili koliko su odlučujuće važnosti ovi sada dani. Nismo još to znali kada smo izdali pozivnicu. Wir wissen, Znamo da su te napetosti sada tolike da se nadamo da će se moći još održati razgovori u Minsku u okviru poznatog formata. Neki kažu da bi to mogla biti posljedna i barem trenutno posljedna šansa da se sklopi mirovni sporazum prije nego što druga strana počinje sa opskrbom oružjem E, Ove ovaj europske konvencije je s jasnom većinom izrazila svoje mišljenje u rezoluciji gdje smo se zalagali za to da se mora pridržavati međunarodno pravo, aneksija Krima, rusko sudjelovanje u sukobu na istoku Ukrajine. Rekli smo da je to protivno međunarodnom pravu i mi želimo da postoje sankcije sve dok se ne provede sporazum iz Minska. da prije svega ponašanje e, separatista koje podržava ruska strana, gospodin Puškov će možda na to drugačije gledati, da njihove vojne aktivnosti na istoku Ukrajine, da su oni dobili još na snazi od sporazuma i da je to zapravo udarac sporazum iz Minska. A isto tako bih htio naglasiti da Europski parlament e, uvijek ima interes u tome da se održe dobro odnose s Rusijom, da smo u svakom trenutku spremni ukloniti sankcije sve dok završimo sa uskim dogovorim, S tim poveze naravno i pitanje partnerstva s Rusijom. Tu postoje druga pitanja o kojima se javno ili nejavno govori ali naravno sve to pod uvjetom da se ponovno poštuje međunarodno pravo, a sa e, memorandum iz Budimpešte, e, sporazumom iz Minska i sa drugim dokumentima koji nose ruski potpis, a koji garantiraju teritorijalni integritet Ukrajine, da se dakle taj teritorijalni integritet mora ponovno uspostaviti, kao i prije svega pitanje vezano uz suvereno pravo svake države da odlučuje s kim želi sklopiti kakve vrste ugovora da to nije nešto gdje se može reći da postoji neko područje utjecaja. Sve smo to već mnogo puta raspravili, a ja sam veoma zabrinut zbog toga što bi ova argumentacija sa uh, riječima da tu postoje povijesne pretenzije ili da se ne jamče e, prava manjina ili sigurnost manjskog e, manjinskog da se ta prava krše, mislim to stvarno nije dokazano u Ukrajini jer se u tom slučaju mogu ići pred eh, Vijeće Europe. Na, sa takvom argumentacijom na području Europe bi se mogao na stotina mjesta započeti rat. To je nešto što ne spada u politiku 21. stoljeća, to je nešto što se prije koristilo i s čime se uvijek iznova dovodilo do rata i zbog toga se ne radi tu samo o slobodnoj volji ukrajinskih građana, već općenito o slobodi cijele Europe i moramo ponovno stupiti u pregovore kako bi uklonili te nesigurnosti Europi kako se ne bi vratili u stara stanja koja smo smatrali zaboravljamo u 21. stoljeću. A isto tako smatram da ova kriva procjena koju jedan možda ima u drugome, činjenica da mu se možda da jedan smatra da se drugi ne ponaša dobro, da nije nešto što se može koristiti argument da se prekrši teritorijalni integritet jedne države i stoga to nije ni pošto prihvatljivo. To je po mom mišljenju opis onako kako mi vidimo ovu situaciju u skraćenom obliku i nadam se da ćemo ponovno biti spremni stupiti u razgovor na tom temelju zato što moramo preuzeti odgovornost i naspram građana koji su nas izabrali. Alekse, vedem ti riječ. Thank you, Elmer. Hvala ti, Elmer. Hvala, Elmer. Prihvatio sam poziv od Elmera Broka kojeg već prilično dugo poznajem iako znam da u Europskom parlamentu postoji većina koja je već e, prilično jasno formulirala svoje stajalište pa ovo nije e, publika koju je lako govoriti, koju se lako obraćati. Naravno mogao sam ne doći i osloboditi se kritika i napada koje očekujem. S druge strane smatram da iako smo svi vrlo emotivni, a sada je trenutak E, kada e, se politika sastoji od optužbi. Unatoč tome mislim da trebamo početi iz početka. Želio bih naglasiti spremnost François Hollanda i Angele Merkel da pokrenu novu inicijativu u situaciji koja bi mogla potpuno izmaći kontroli. Upravo zbog toga sam odlučio doći u Strasbourg i zato se vama sada obraćam. Moj cilj nije voditi s vama ideološki rat, niti vas natjerati da prihvatite e, rusku točku gledišta. Ne, to nije moj cilj. Postoji jedna francuska poslovica. Prešele konverti. Teško ju je odnosno teško je one koji su se već obratili uvjeriti u nešto suprotno. Reći ću vam zašto smatram da nam je potreban novi pristup, a ne samo međusobne optužbe koja nas neće voditi nikamo. E, prvo, mislim da sastanci koji su održani u Kijevu i Moskvi su e, iznimno važni. To mislim zato što ovaj rat ne vodi nikamo. To je rat koji bi mogao dugo trajati niskim intenzitetom. Kao što se i događa od početka rujna, E, odnosno kako je bilo od početka rujna pa do siječnja s povremenim e, e, sukobima jačeg intenziteta. No, taj bi rat mogao postati doista veliki problem za sigurnost Europe. SAD razmišlja o mogućnosti da šalje oružje u Ukrajinu. To bi bilo jako opasno i slažem se s François Hollandom koji kaže da ako do toga dođe može doći do totalnog rata. Znamo kako to ide. Prvo ide oružje, onda vojni savjetnici, onda idu vojnici da brane vojne savjetnike, onda e, ljudi poginu i odjednom smo u potpunosti vojno upleteni u rat. Znamo kako je počeo rat u Vijetnamu, upravo tako, slanjem oružja, a završio je ratom. Dakle, smatram da je ova situacija vrlo opasna. Ne mislim da bi inače e, predsjednik Francuske i kancelarka Njemačke e, radili tako ozbiljno na toj inicijativi kao što rade. Mislim da je sada ključno e, da prestanu borbe. Puno mirnih ljudi pogiba u Ukrajini. Ideja da te ljude ubijaju pobunjenici je u velikoj mjeri neistinita. Na primjer, daću vam e, statistike za prošli tjedan u Donjecku. 105 zgrada, stambenih zgrada je razoreno, tri bolnice, dvije škole, e, e, dva vrtića, 37 ljudi je poginulo i oko stotinu ranjeno. Ovo sigurno nisu učinili pobunjenici jer oni nadziru Donjeck, pa zašto bi oni to učinili? Ovo je rezultat e, razmjene vatre. Naravno da će vam Ukrajina e, reći svoje brojke. Ne kažem da tu postoje anđeli i vragovi, već da treba zaustaviti ovaj rat. Ujedinjeni narodi kažu da je poginulo već 5300 ljudi, a da je oko 10.000 poginulo. Tajne službe Federalne republike Njemačke su objavile drugačiji u brojku da je 50.000 ljudi poginulo u Ukrajini e, uzimajući u obzir i vojsku i civile. Moramo o tome razmisliti, želimo li da se te brojke množe, da se uvećavaju ili želimo naći izlaz iz te situacije. Moram reći da nažalost ove borbe bez međunarodnog političkog uplitanja bi mogle trajati jako dugo. Kao što znate, u e, svakom ratu nastaju radikali s obje strane. Uvijek ima ljudi koji se žele boriti do kraja. Ima ih u Kijevu, sigurno ih ima i među pobunjenicima. Ima ih uvijek. I ti su ljudi uvjereni da su u pravu. Ali ja se pitam e, što će biti krajnji rezultat. Hoće li pobunjenici moći osvojiti Kijev? Ne, to je jasno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 E, što znači borba do kraja za Kijev? Hoće li oni uspjeti e, sve pobunjenike ubiti ili protjerati? Ne, mislim da ni to nije moguće. E, u kolovozu rujnu i u siječnju Kijev je poduzeo no manje više imamo stalno status quo. Znači ovaj rat nema vojnog rješenja. Nijedna strana ne može da dati odlučan udarac drugoj strani. Isto tako bi bilo vrlo lako reći da je situacija crno-bijela, da je Kijev bijela a pobunjenici da su crni. Mislim da je prošlog tjedna e, e, rada u Kijevu e, pozvala na rezoluciju koja će Rusiju prozvati agresorom. A ja vas želim pitati, Jeste li vidjeli puno država agresora koje bi na svom teritoriju prihvatile e, stotine tisuća izbjeglica? Zašto je 830 tisuća izbjeglica iz Ukrajine e, se smjestilo u Rusiji? To ne to se ne uklapa u tu crno-bijelu sliku. Reći ću vam zašto. Ti su ljudi uglavnom Rusi i oni se osjećaju sigurnije na ruskom teritoriju. Istovremeno je oko 150 tisuća osoba e, izbjeglo iz ovih područja u drugi dio Ukrajine. Dakle, vidimo da i u istočnoj Ukrajini postoji podjela. Neki ljudi e, radije idu e, na, e, u drugi dio Ukrajine, a neki radije idu u Rusiju. Dakle, upravo zato što situacija nije crno-bijela, e, potrebno je naći političko rješenje. Tamo živi oko 7 milijuna ljudi u istočnoj Ukrajini. Moramo uzeti u obzir njihovo mišljenje. Upravo zato je pitanje budućeg statusa tog teritorija ključno. Ne možemo jednostavno reći da se o njihovoj sudbini treba odlučiti isključivo u Kijevu. Bojim se da je ukrajinska kriza postala međunarodna kriza, ona je nadišla granice Ukrajine i potrebno je naći neko šire rješenje. Mislim da je pitanje statusa temelj na kojemu možemo izgraditi trajni mir, ne samo primjere koje će se prekršiti, dva tre, koji će se prekršiti za dva, tri tjedna, već trajni mir, jer ljudi koji tamo žive moraju moći reći kakav status po njihovom mišljenju jamči njihova prava i njihove e, aspiracije. Kad čujemo iz Kijeva istu mantru, Ukrajina će ostati jedinstvena država. Pa da, njihovo je pravo to govoriti, ali suočimo se sa stvarnom situacijom. Je li jedinstvena e, država uvijek odgovor na e, situacije koje se događaju? Sjećamo se da je u Srbiji za vrijeme krize na Kosovu bilo radikala koji su tvrdili da Srbija mora ostati jedinstvena država. Kamo nas je to dovelo? Možda kada da je Kosovo dobilo federalni status, e, bilo bi puno manje žrtava u Jugoslaviji i sve bi završilo drugačije. Ja ne predlažem nužno da Ukrajina postaje federacija, postane federacija, premda ja ne smatram to lošim rješenjem, poput mnogih europskih političara, na primjer Njemačka je federacija, e, Rusija, SAD su federacije, dakle federacija sama po sebi nije loša, no ja tvrdim da ovo područje mora imati poseban status koji će prihvatiti milijuni ljudi koji tamo žive, a ne samo ljudi u Kijevu, Washingtonu, Briselu i drugdje. Te ljude treba pitati kakav status žele imati. Da, Donbas mora ostati dijelom Ukrajine i e, mi to ne osporavamo. Ono što mi osporavamo je da ne mislimo da nakon ovoga što se dogodilo, svih tih razaranja e, i e, svih tih stradanja i okrutnih borbi, da možemo reći Kijevu pa da evo i država radite što hoćete jer biti će odmazde biti će e, protupravnih e, akcija protiv ljudi koji tamo žive. Mi moramo njima zajamčiti sigurnost. Da bismo im zajamčili sigurnost, mislim da moramo e, objediniti svoje napore i raditi zajedno. Jasno je da vlada Kijeva ima prilično uske veze sa određenim europskim e, prijestolnicama. Prema tome, ako prekid vatre e, za Kijev jamče evropske države ili Evropska unija, E, to bi moglo biti rješenje, a mi s druge strane u Rusiji možemo utjecati na pobunjenike kako bi prekid vatre potrejao, a ne bio prekršen e, tek što je potpisan. Mislim da treba u srijedu u Minsku razmatrati ta jamstva koja bi mogla biti temelj za političko rješenje koje će biti složeno. Ova pitanja nisu jednostavna. Sjetite se koliko je trajalo u Europi da se riješi pitanje Kosova. Mi se nismo s time u potpunosti složili kao što znate, no to je trajalo deset godina. Dakle, ne možemo naći brzo rješenje. Ako e, se prekinu borbe e, i ako započne proces, e, barem ćemo postići to da ljudi više ne ginu, već i to vrijedi, a onda trebamo i dalje raditi na pronalaženju rješenja, jer u krizi ove vrste nema lakih i brzih odgovora. Želim naglasiti da unatoč sadašnje kritične situacije mi ne smatramo da je Evropska unija naš neprijatelj, premda mediji to ponekad tako prikazuju. To nije istina. Mi Evropsku uniju smatramo dijelom istog kontinenta kojem pripadamo i mi. E, mi smo čuli da strateško partnerstvo između Evropske unije i Rusija je gotovo. Mi smo to čuli u Briselu. Čak i ako je E, to istina nije gotova Evropska unija i nije gotova Rusija. Mi i dalje moramo postojati na istom kontinentu. Dakle, nije da bi mi to trebali, nego je nužno da se uzdignemo iznad međusobnih optužbi i da razmislimo kako možemo riješiti ovu situaciju. Inače će nas ona dovesti u još puno opasniju situaciju. Hvala. Puno hvala. Nemamo puno vremena. Predlažem da koordinatori dobiju po minutu i pol pa ćemo onda dati minutu svima koji su se javili za riječ. Popis je zatvoren. Dakle, prvo dajem riječ gospodinu Prederu. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Mikrofon molim. Drago mi je što ste ovdje danas s nama večeras, no nažalost e, za našu e, ko, kolegu koji je izvjestitelj za Rusiju nije bilo moguće ostvariti dijalog u vašoj državi jer su gospodinu Landsbergi su rekli da ako krene u Mosku da, ne, da mu neće dati da uđe u Rusiju ako ne treba vizu e, tako mu je rečeno i zato mi je e malo žao što ne želite potaknuti ideološku raspravu. Čuo sam vaše izlaganje prije svega krajem sjeća kada ste doslovce rekli da je zapadnjačka ideologija, liberalna ideologija, to ste rekli da je to jedan oblik totalitarizma. I tu mislim da bismo mogli potaknuti istinsku raspravu koja bi nas doista mogla zatim odvesti do toga da shvatimo ovaj stav koji vi zastupate, e, to je vaš e, kolega ministar Lavrov prije nekoliko sati također ponovio, on je mm, se rekao da je Krim, da se Krim pridružio Rusiji slobodnom voljom, da ne postoje ruske trupe na području uh, Ukrajine i cijeli taj niz uh, argumenta koje već poznajemo, to su argumenti hladnog rata i to je vaše uh, ponašanje. Mislim da veliki problem koji vi imate proizlazi iz same prirode vašeg političkog režima, gospodine Puškove, vi kažete da više nismo strateško partnerstvo. Upravo nismo više strateški partneri zato što vaš režim ide ka militarizaciji. Gospodine Puško, vi želite rat, jer ako ne želite rat, bilo bi dovoljno zaustaviti se. Na vama je odgovornost, ne na Europi, nije na Kijevu odgovornost eh, kada se radi o ovom ratu. Dakle, ako bi želite zaustaviti rat, kao što se potvrdi potrebe, zaustavite ga. Imate mogućnosti to učiniti. I e, budući da je ovo vrlo ozbiljan trenutak, mislim da idućih nekoliko sati imate mogućnost pokazati dobru volju i doista prihvatiti jedno rješenje koje bi dovelo do prekida vate, a zatim bi mogli raspraviti o našoj suradnji. Hvala vam na vašoj pažnji. Thank you, Mr. Hvala, gospodine predsjedatelju. Thank you very much, President. Firstly, uh... Hvala. Prvo, u potpunosti se slažem s pozivom gospodina Broksa da dođete ovdje i možemo se složiti da je neophodno zaustaviti borbe E, kad kažete da bi da bi sigurnosna prijetnja Europi mogla postati e, velika, ja mislim da ona već je takva. No ton kojim ste govorili danas je sasvim drugačiji od onoga što čujemo od gospodina Putina i gospodina Lavrova i od onoga što čujemo na ruskoj televiziji i što se govori o nama. Dakle, ton kojim ste nam se obratili danas je ton koji želimo čuti, ton koji je otvoren za dijalog. To nije ono što inače čujemo iz Moskve. Kako se to može objasniti i kako se to može poboljšati? vaša opredijeljenost da se nađe mirno rješenje koju smo čuli danas nije u skladu e, sa kršenjem sporazuma u Minsku e, Rusije. Nama je vrlo jasno da Rusija nije sa integritetom e, i povjerenjem ispunila ono što je obećala. Meni je neobično gospodine Puškov da nam nudi to to rješenje e, koje smo primijenili na Kosovu e, kada se vaša vlada nije s tim slagala. Mislim da sam upotrijebio svoje vrijeme do kraja pa ću sada stati. Hvala gospodine predsjedniče. Gospodine Puškov, u ime kluba ECR istina je da odnosi između Europske unije i Rusije e, kao i Ujedinjene kraljevine i Rusije e, su najlošije e, od hladnog rata u moje državi upravo istražujemo ubojstvo onog gospodina koji je ubijen po nalogu vaše vlade no vaša iridentistička agenda E, i e, agresivni rat protiv mirne Ukrajine Filip e, Hammond u ministar vanjskih poslova moje države je to je rekao da to nije dostojno ponašanje jedne evropske zemlje u 21. stoljeću. E, nadamo se da će razgovori u Minsku e, teći glatko, ali bojim se da vaš predsjednik e, gospodin Putin i njegovi koji za njega rade u Ukrajini misle da je snaga uvijek u pravu i mislim da većina granata koja pade pada sa ruskog teritorija naše sudržave države potpisale e, u Budimpešti e, uvjerenja koja nismo mogli od 1994. godine e, ih se pridržavati. Ako vaša država opet prekrši sporazum u Minsku zato što želi koridor do Krima preko Kopna ili želi Luku Marijupol E, ja e, smatram da treba e, da treba otežati pristup ruskim bankama kako bi se kaznilo vaše gospodarstvo, a Ukrajina mora imati vojnu mogućnost obraniti se. Vi govorite o fikciji pobunjenika, ali nikom niste zavarali i to da vi imate samo utjecaja njih, pa to je smiješno Vaš predsjednik sanja o pan-slavenskoj Rusiji i mislim da je strateško partnerstvo s gospodinom Putinom gotovo za sada. Hvala. Thank you, Hvala. Gospodine Puškov, E, e, ruski predsjednik Putin 17. travnja 2014. godine, točno mjesec dana nakon anektiranja e, Krima je rekao sljedeće, podsjećam vas što je bila Novorosija u carsko vrijeme čitav niz gradova tada nisu bili dijelom Ukrajine, a Novorosijsk je bio e, središte te regije koja se zove Novorosija. Koliko sam ja shvatio, e, Novorosija je dio jednog šireg, jedne šire koncepcije ruski mir. Dakle, po vašem mišljenju, gdje počinje Novorosija, gdje završava ruski mir? A ima li i kao drugo, e, postoji li nekakav e, sporazum između Ruske federacije i takozvanih pobunjenika gdje Ruska federacija njima e, šalje sve oružje koje koriste u borbama protiv ukrajinske države? Hvala. Puno hvala gospodine predsjedatelju. Mi u ovom odboru možemo i svakako slušati nekoga iz Rusije, no ono što sam čuo danas me plaši. Ukrajinski ambasador kaže da ste poslali vojne snage u Ukrajinu, a vi kažete da se ruski vojnici ne bore u Ukrajini. Mi želimo saslušati što Rusija ima za reći. Vidimo destabilizaciju Ukrajine. Da li vi smatrate da je to, da je Europa namjerno željela narušiti vaše odnose sa vašim susjedom. Želim to čuti od vas iz prve ruke. A drugo, što Rusija smatra o e, oružju koje e, šalju SAD, na primjer, e, prenosive e, oružje protiv protuavionske topove. Gospodine Kuzo, svi su imali priliku u ovom odboru govoriti i e, članovi u delegaciji gospodina Karasova, nemojte stvarati dojam kao da je ovo prvi put u proteklih 12 mjeseci da imamo nekoga tko je dobio riječ e, iz Rusije. Gospodin Harms, gospođa Harms ima riječ. I um, I ja želim, odnosno i, ja pozdravljam ovu mogućnost da izravno postavljam pitanja e, gospodinu Puškovu, nažalost to nisam mogla učiniti u Rusiji. Ruske vlasti su me spriječili da putujem u Rusiju. E, zato me sada doista zanima zašto sporazum iz Minska nije uspio jer sve što ste vi rekli je već bilo moguće na temelju sporazuma iz Minska. Također želim znati zašto se u Dumi u Moskvi ne raspravlja i ne donose odluke o onome što se događa u Ukrajini. U svom govoru vi ste dali e, dojam da Rusija uopće nije upletena u ovaj sukob, a ja moram reći da ja u to sumnjam, jer sve više i više glasova iz Rusije, na primjer, danas jedan vojni liječnik kažu da ima ruskih vojnika koji se bore u Ukrajini, ali kao dragovoljci. Sve više i više slika pokazuje rusko oružje, ruska vozila. Pa me doista zanima e, koje je vaše mišljenje kada će Duma i Kremlin pristati na kompromis kakav je već prije nekoliko mjeseci dogovoren u Minsku i koliko morate ići dalje od sporazuma od Minska kada je riječ o e, teritoriju. Želim naglasiti vrlo ozbiljna pitanja moj kolege iz kluba liberala. Hvala gospodine predsjedatelju, hvala gospodine Puškov što ste ovdje došli. Mislim da vama nije lako obzirom na sadašnji kontekst. U potpunosti se slažem s nečim što ste vi rekli da nema anđela i vragova, nema crnih i bijelih u ovome ratu. E, Platon je rekao da je prva žrtva rata uvijek istina vi ste rekli da nema vojnog rješenja i s tim se slažem. Dakle, nijedna od strana ne može pobjediti. Riječ je o, o, o sukobu između dvije velike sile, između velike sile koja želi više moći. Moje pitanje je sljedeće, obzirom na ovu situaciju, ako bi se ovoj regiji dao autonomni status, mislim na primjer na auto Adige na sjeveru Italije, ako bi se dao takav prijedlog, kakva bi bila reakcija Kremljina, Kremlja? E, da li bi se takvo rješenje moglo prihvatiti? Grazie Presidente, e anche io mi unisco. Hvala. Slažem se da je dobro što je veleposlanik ovdje danas. Moje prvo pitanje je o odnosu e, Rusije i Europske unije. Ne mislite li da e, čak i odvojeno od ove situacije e, koja nas sve brine, sve se treba promatrati u svijetlu slabosti i u odnosima između Rusije i Europske unije. E, bila je jedna slabašna inicijativa od strane e, njemačkih i francuskih čelnika, ali e, nije li zapravo riječ o vanjskoj politici Europske unije, a ne Francuske i Njemačke? Dakle, po vašem mišljenju koji bi bio pozitivan učinak uloge Europske unije obzirom da je Rusija ipak europska e, zemlja? To je veliko pitanje u Europi. Dakle, riječ je o velikoj krizi u Europi. Dakle, sigurno bi Evropljani trebali rješavati vlastite probleme jer neki kažu da su s druge strane Atlantika spremni slati ubojito oružje. A drugo pitanje, što je s načelom e, teritorijalnog suvereniteta i što je s pravom na opredjeljenje naroda, osobito ruske manjine u Ukrajini? E, head of the US, uh, Russia delegation. Sada će uh, govoriti uh, naš izvjestitelj. Hvala. Prvo pa želim reći što mi je jako žao e, da misija parlamenta nije mogla otputovati u Rusiji. S druge strane, gospodine Puško, vi ste ovdje, poslao vas je Europski parlament i mogli ste iznijeti svoje stajalište. To upravo pokazuje taj jaz između zapadnog svijeta i vašeg svijeta, koji je još dublji jer e, Rusija ne poštuje obveze koje je preuzela Znate li da postoji e, više od 1435 presuda Europskog suda za ljudska prava koje Rusija ne poštuje. Rusija je već prekršila e, sporazum o slobodnoj trgovini i ima četiri spora s Evropskom unijom. E, mogu dalje nabrajati memorandum iz Budimpešte, sporazum iz Minska, E, dakle, e, sve su to sporazumi koje Rusija potpisala, ali je sasvim jasno da Rusija nije makla malim prstom da bi pokazala da je stalo e, do poštivanja svojih obaveza. Kako očekujete imati dobre odnose sa Zapadom kada kršite sporazume, zanemarujete demokraciju i vladavinu prava? down the speaking time to one minute now. E, sada možete govoriti jednu minutu. Gospodin Picula. Thank you. Hvala e, gospodine predsjedniče, gospodinu Puškov. Rekli ste da na početku svakog e, sukoba prvo počinje dolaziti oružje, a onda nastaje sukob, ali u Ukrajini su prvo otiš, je prvo otišlo oružje. Posjećam vas da je e, atomsko oružje napustilo Ukrajine e, da bi se jamčila sigurnost. Da li vi smatrate da je memorandum iz Budimpešte iz 1994. godine još uvijek obvezujući za Rusiju? Hvala. Gospodine Puškov, želim vas pitati e, kada će Rusija ratificirati statut Međunarodnog kaznenog suda e, koji je Rusija potpisala ili ste toliko daleko vidni da to nećete učiniti jer znate da će doći dani da elitni ruski vojnici koji se bore na teritoriju Ukrajine će doći pred taj sud optuženi za ratne zločine u Ukrajini. Hvala. Gospodin Gospodine Puškov, rekli ste da ne postoji više strateško partnerstvo, tako smo barem mi rekli. Mislim da mi za time žalimo više nego što mislite, jer bi to bilo iznimno neophodno, ali zato postoji jedan preuvjet, preduvjet, a to je da stvorimo nova povjerenja o načinu na koji možemo riješiti probleme kada ih imamo među sobom. Rekli ste da to neće ići brzo, ja se slažem s time, ja isto to vjerujem, ali ne želimo izazvati sljedeći zamrznuti sukob. Za to postoji jedan preduvjet. Treba mnogo toga razriješiti što nam leže na srcu s obje strane kao prvo preduvjet za to prekid dvace. bi se da se za to zalažete, a mi isto. Oprostite što sam skeptičan, e, ali ipak e, računam na vas, nemojte nas e, izuvjeriti. Herzlichen Dank, Herr Demesmaker. Hvala lijepo, gospodin Demesmaker. Eh, dank u eh, meneer Welkom en eh, bedankt voor de dialoog. Ehm, Hvala vam, gospodin Puškov. Srdečna dobrodošlica. Hvala vam na tome što ste spremni za dijalog. Ako mogu sažeti vaše izlaganje, onda mogu to učiniti u dvije rečenice. Vrijeme je došlo da ispravamo nešto novo, rat nas ne može dovesti dalje. Zbog čega ste uveli rat? to hibridno ratovanje koje ste unijeli na istok Ukrajine. Rusija je uvijek zanjekala sudjelovanje u to, ali Ruska federacija nikad nije odgovorila na pitanje odakle dolazi to teško naoružanje, taj materijal koji se dostavlja. Možete li, molim vas, odgovoriti na to pitanje? I zatim, oslobodili ste jednog člana E, jednog člana kojeg, koji je uhićen u Rusiji već to nekoliko mjeseci. Gracias, señor Creo que es un enorme error poner a Rusia como estamos haciendo algunos de Hvala vam lijepa, predsjedatelju. Mislim da je pogrešno da Rusiji sudimo ovdje, a čini se da to radimo. Trebamo pronaći političko rješenje za strateški važan problem. E, bio sam izvjestitelj 30 godina nikad mi nije bio nikad nisam vidio rat koji se vodi u ime treće strane. Postoje naravno interna pitanja je li nam se to sviđa ili ne u istočnoj Ukrajini u ovom trenutku. 52% dobivnih glasova na izborima i samo 20% ljudi čini se da su protiv izjava, nedavnih izjava ministra obrane. Međutim, želimo izbjeći bilo kakvu eskalaciju i zato postavljam sljedeće pitanje. Prije svega, shvaća li Rusija da je protokol iz Budimpešte još uvijek na snazi? To je fundamentalno pitanje. I drugo, kakvo rješenje predviđate za Krim i za Donbas? Slažem se da trebate ispoštovati konvenciju ICC-a Međunarodnog kaznenog suda, no istodobno trebamo tražiti da se to isto stavi na dnevni red i za Sjedinjene američke države. Muchas gracias, señor presidente, señor Hvala vam lijepa, predsjedatelju. Gospodine Puškov, vjerojatno smo podijeljeni u ideološkom smislu, iako postoji e, neslaganje između mene, gospodina Broka i drugih članova odbora, međutim mislim da trebamo zadržati pozitivnu notu onome što ste rekli i sasvim razumno ste rekli da trebamo zaustaviti rat, a to se razlika od nekih tonova koje smo čuli ovdje u nekim komentarima koje smo ovdje čuli, to, ti komentari su, nisu toliko primjereni za sastanak odbora nego za u učionicu, bez obzira svičalo li nam se to ili ne, međunarodni e, odnosi e, na njih utječu i politički faktori, a ne ideološki i simpatije za određene režime i ono što trenutačno vidimo u Rusiji je istina da dakle postoje političke snage ovdje koje žele e, stupiti na vlast i želimo imati uvažavanje u skladu uz e, zakonitost e, međunarodnu trgovinu i tako dalje. To želimo od vas ili od Sjedinjenih američkih država. Želimo valjano poštivanje međunarodnog prava i na njihovoj strani. Hvala vam lijepa gospodine Puškov što ste došli ovamo. Ispričavam se. Gospodine Puškov, Gospodine Puškov, hvala vam što ste došli ovamo. Postavljam vam pitanje, hoćete li neumorno raditi kako biste osigurali da zastupnici u ovom parlamentu budu u mogućnosti putovati u Rusiju od sada nadalje? Pitanje broj dva, Vjerujete li da akcije Rusije u ovom sukobu jesu u potpunosti sukladne s Pariškom poveljom? I pitanje broj tri, Kada je e, srpski predsjednik OCD-a e, kritizirao kosovske separatiste u zadnjem krugu pregovora zato što nisu bili voljni razgovarati o e, prekidu e, vatre na temelju Minskog sporazuma. Ko je vaš komentar na to? Gospodine Puškov, hvala što ste došli danas pred vanjsko, vanjsko politički odbor Europskog parlamenta. Zanima me koji je vaš stav o tome da Ukrajina može slobodno izabrati svoj smjer, a to je europski put. Da li to znači da svaka država koja je u susjedstvu Rusije, ako odabere europski put, može računati na sličan scenarij kakav gledamo u proteklih godinu dana? kakav je stav Rusije o poštivanju temeljnih načela međunarodnog prava i kako smatrate da protivno međunarodnom pravu anektirani Krim može biti tako široko prihvaćen u Ruskoj dumi. Također vodite računa da vaš model trenutnog ponašanja, mislim na Rusiju, silno posjeća na model Miloševićeve Srbije iz 1991 a to zasigurno nije dobro niti za Rusiju, niti za njene susjede, a niti za kontinent na kojem ćemo i nakon ovoga zajedno živjeti. Hvala. Hvala vam lijepa predsjedatelju. U svo dužno poštovanje našem gostu želim se obratiti na ruskom. Imamo prijevod. Ja predstavljam Latviju. Moja zemlja je možda najbolje upoznata s tim e, kako zamrzavanje odnosa s Rusijom o, ima momentalni učinak na naše granice. Rekli ste da Europska unija nije neprijatelj Rusije, međutim molim vas da mi kažete koji su koraci koje je Rusija spremna poduzeti ako sutra e, dođe do ukidanja europskih sankcija prema Rusiji. Hvala. Thank you very much. Uh, first of all, thanks for... Hvala lijepa. Prije svega hvala na tome što nas niste pokušali uvjeriti da vaše postrojbe i oružje nisu u Ukrajini. A drugo, također kao i drugi kolege, tražim da e, pustite Nadju Savčenko odmah. Moje pitanje zašto Rusija nije dopustila pristup oss e, na cijelom području kako bi se uvjerili što se zapravo događa. Zar e, ne vjerujete OSS-u da je to vjerodostojna organizacija, objektivna organizacija? Drugo pitanje kada govorimo o Donjecku i Lugansku. S istim argumentom možete se obratiti vezano uz Harkiv, Dnjepropetrovsk ili čak i Kijev kada je riječ o etničkom sastavu. Dakle, kada govorimo o etničkom argumentu gdje ćemo se zaustaviti, koja uvjerenja nam možete dati kada dođe do primirja da će vaš apetit oslabiti. Hvala. Gospodin predsjednik eh, Melanchon, hvala vam lijepa, gospodine predsjedniče. Unatoč svom pošte, poštivanju koje imam eh, prema vama, gospodin Brok, ne slažem se s vašem uvodu, eh, želim reći da zahvaljujem gospodinu Puškovu na njegovom prisustvu i da ne uzme ovo što je rečeno ovdje u vrlo, na vrlo način e, kao e, opće stanje. Evo čuli smo jučer jednu osobu rekla da histerija vezano uz usiru neće do, nas ničega dovesti. E, Apsurdno je da netko krene u rat usred e, ovih posljednjih tamo nuklearnih elektrana i stoga eto s moje strane ja ne smatram da ste vi agresor Ovdje nije rečena niti jedna stvar o tome hoće li Amerika upasti u Ukrajinu. Dakle, ovo uopće ne odgovara stvarnosti, ove spominjanje hladnog rata. Ovaj vikend su naši predsjednici vodili eh, diskusiju, francuski predsjednik i vaš predsjednik i zanima me eh, koje korake vaš e, parlament poduzima kako bi se ovaj sporazum do kojeg je došlo ovaj vikend pretvorio e, u to da se e, Rusija basi na njenu provedbu, da bude jamac provedbe implementacije tog sporazuma. I samo još jedno, znamo koja je bila uloga Rusiju kada se u oslobodilačkom pohodu u proteklom rasu i vi ste uvijek bili u službi našeg oslobođenja. Hvala. Mr. Mélenchon, für die Befreiung Frankreich. Gospodin Mélenchon, Englezi i Amerikanci koje ste upravo napali su također bili odgovorni za oslobođenje Francuske, molim vas e, nemojte to negirati. Mogu se sjetiti da su Englezi i Amerikanci došli u Normandiju. Ja to neću zaboraviti, nemate riječ gospodine Melanchon. Nemojte iz toga izopćiti e, Ruse. Stop. And ich muss Ihnen Stop. Moram vam reći, gospodine, da kada bi imali jednak stav, jednako mišljenje, onda bi doista morao priupitati samog sebe je li moje mišljenje možda krivo. Kolega Šoprat ima riječ. Hvala vam gospodine predsjedavatelju. Kao prvo želim naglasiti koliko sam se zabavio kada sam čuo nekoliko mojih kolega koji su davali lekcije o slobodnom kruženju Rusije kada se radi o tome da je niz Rusa trenutno na listi da ne mogu putovati, mnogi ruski građani su e, sada na toj listi, stoga je vrlo zabavno koliko se ovdje vole davati lekcije, a ne želi se zauzvat poštivati na prava. Ja bih htio potretiti jednu točku iz e, prošlosti. 1981 raspravljalo se o njemačkoj siberijskom plinovodu, američki, e, američka vlada je nanjela sankcije, budući da se radilo o hladnom ratu, ruska strana se tome oduprijela i zatim je se Amerika morala je Amerika mala pokleknuti i ukinula je sankcije. Danas je Europska unija još manje neovisna prema Sjedinjenim državama nego e, u doba e, Europske gospodarske zajednice. stoga vas pitam, zbog koje razloga je danas Europska unija toliko pod Sjednim američkom državama, a odgovor se nalazi u agresivnosti, na primjer, gospodina Prede iz zemalja sa istoka Europe. Molim vas, završite. Jedna minuta za svakoga. That's the difference, that in this parliament... To je razlika. U ovom parlamentu se svatko može javiti za riječ. Koliko je ljudi govorilo koji nije pripadalo e, većini koja donosi rezolucije. to doista znači da pripadate ovom domu, da imate tu mogućnost i to je doista nešto što treba cijeniti gospodin Gomez, gospođa Gomez. Dobrodošli gospodine Puškov. Htjela bih vas pitati zato, zašto Rusija ne priznaje da je strana u ovom ratu. Vi e, priznajete Donbas kao dio Ukrajine. Je li to prošireno i na Mariupol? Želim čuti također i vaš, vaše stalište vezano uz Krim, to je također rečeno. A kakva su vam jamstva potrebna za Minski sporazum, to ste spomenuli. Hvala vam. Dobrodošli gospodine Puškov. Mikrofon molim. Mi smo velo zabrinuti zbog ovog ozrača hladnog rata koji se sada razvija na području Europe. Kao da nismo nikad naučili lekcije iz prethodnih ratova i stotine tisuća poginulih osoba. Pa mi smo to već doživjeli u ovoj dvorani i imamo dojam da ti ratovi nisu ništa postigli i zasigurno smo protiv toga da Sjedinamerička država ili Ujedine narode dašlju oružje na to područje. Ova usporedba s Vijetnamom je bila vrlo dobra, ta usporedba koju ste iznijeli, gospodine Puškove. Dakle, mi se ne možemo dozvoliti rad vje, u Vjetnamu na području Europe. Dva pitanja. Kakve su bile posljedice sankcija na Rusiju? isto tako govorili ste o federaciji. Mislite li da bi to spadao i Krim? Gospodin Kovačev, zadnji govornik. Hvala gospodin predsjedatel. Хубаво е, че сте тук, господин Пушков, за i vaša gledna točka. Hvala vam lijepa, predsjedniče. Hvala vam lijepa što ste došli gospodine Puškov. Uvijek smo smatrali da trebamo imati dobru suradnju s Rusijom kako bismo razriješili izazove 21. stoljeća, terorizam, fundamentalizam i tako dalje energetika, gospodarstvo, klimatske promjene. Nažalost, da bismo imali suradnju, potrebne su dvije strane. Mi se iskreno nadamo da će se Rusija držati međunarodnih ugovora. Imam tri pitanja. Prije svega, smatra li Rusija da treba poštovati memorandum iz 94. Smatrate li da je došlo do dogovora između gospodina Buša starijeg i Gorbačova kada je riječ o prihvaćanju novih e, država članica NATO-a? Jer kad kada ljudi kažu da NATO nije ispunio svoje obveze u tom smislu. I treće, e, ne bojite li se da bi e, ne bojite li se procvrta ekstremnih desničara i ljevičara u Europi? Alors Dakle, imam 7 minuta da na sve to odgovorim. Mikrofon molim. I mislim da to nije moguće. Stoga, dakle, reći ću one stvari koje smatram najvažnijima. Mikrofon, molim. Odgovorit ću na nekoliko pitanja, ali ne na sva, naravno, jer 7 minuta to je malo vremena. Gospodin predsjednik e, ovog odbora mi je rekao da imam 7 minuta. Dakle, započet ću sa pitanjem kada će Rusija ratificirati tut e, Međunarodnog kaznenog suda, to ste me pitali. Pa možda kada to učine sjedinjene države ili kada to učini Ukrajina. Jer ako pogledate e, situaciju Ukrajina ga nije ratificirala. Dakle, postoji niz država koje nisu ratificirali za sporazum i Rusija se ne može ovdje posebno napasti zbog toga. Zatim smo čuli se tako jednu izjavu da e, bombardiranja prije svega dolaze s uske strane. Ne, to je krivo. To je krivo bombardiranja prije svega dolaze od strane ukrajinske vojske. Problem je taj što da se samo gađaju vojna e, sjedišta, e, onda bi barem mogli reći da se u ratu, ali radi se tu o tome da se bombardiraju gradovi. I evo sad u ovom trenutku dok ovdje govorimo imamo 7-8 mrtvih u Donetsku, a to nisu pobunjenici koji su to napravili. I dakle postoji veliki Uh, velika količina dokaza da te zločine počinjava, ukrajinska strana. Neću citirati izvor jer me nećete smatrati ozbiljnim, ali reću na primjer da je Human Rights Watch uh, organizacija koja je po mom mišljenju dosta nepristana optužila ukrajinsku vojsku da koristi uh, takozvane klaster bombe bombe koje se raspišu u tri navrata je li to Europski parlament e, ili neke druge europske institucije ili negdje drugdje, ali se to smatra običajnim oružjem, to je ilegalno oružje, evo Ukrajina ga koristi. Čak i e, balistički projektili, njih koristi ukrajinska vojska i to je i Ministarstvo Sjedinjeničkih država priznalo. To su činjenice, to su dokazi. I kada sam vam rekao da nije sve tako crno-bijelo, to je upravo ono što sam e, htio da uzmete u obzir. Isto tako što se tiče Krima, ovo pitanje klima se uvijek iznova ponavlja i moram vam još jednom reći da neću citirati ruske izvore, postoje i drugi izvori. Imali smo anketu koju je provela Gallup Incorporated, jedna američka institucija, u travnju, tog travnja više od 80% ispitanika je reklo da referendum na Krimu ocrtava održava, to jest mišljenje e, krimskih e, građana. Zatim petog imali smo Pure Research Center, još jedna druga američka organizacija, 91% je reklo da su referendumi provedeni na slobodan i pravedan način. Slušajte, ako imate pitanja uputite eh, Pure Research bit, vaša pitanja, nisam ja to izmislila. Osim toga, od 16. do 22. Eh, siječnja jedna njemačka grupacija je provela istraživanje na Krimu pokazali su da je 93% stanovnika na Krimu e, da podržava aneksiju Krima. Eto, to su brojke od ankete sa zapada, nismo ih mi proveli i zbog toga vidimo da imamo problem. Čak i ako vam se to ne sviđa, to je činjenica i ne možete se s time ne suočiti. Ako se ne želite pogledati u to je vaš problem, ali to gledalo održava određene stvari koje treba ozbiljno shvatiti. Zatim je postavljeno još jedno pitanje. Bilo je jedno pitanje vezno s to hoće li susjedne države Rusije E, također uskoro imate razloga za strah, e, tu vam moram reći, po mojom mišljenju, to ću sigurno sve razine potvrditi, da nema nijedna prijetnja država koje nas okružuju od strane Rusije. Nikakva opasnost. Nikakva. Nikakva. Armenija. To je absurdno što govorite. To je u potpunosti absurdno ćete malo to pitanje, dođite u Moskvu, razgovarat ćemo o tome. Ne, ne, dobit ćete vizu, nazovite me samo i dobit ćete ju. Rusija ne predstavlja opasnost za Europu niti za Zapad. E, opasnost se nalazi drugdje, opasnost se nalazi na Bliskom istoku, e, islamistička država, oni su ti koji uh, e, dekapituliraju za, zanike sa zapada. Moram reći da se radi o propagandi kada gospodin Obama, kojeg se ovdje ne kritizira, to sam shvatio osim od strane nekoliko kolega, kada Rusiju uspoređuje sa ebolom i sa islamističkom državom. To je u potpunosti skandalozno. I kada pogledate činjenice, možete vidjeti da je Rusija bila prva koja je pružila svoju pomoć i svoju podršku E, Sjedinjeničkim državama nakon tragedije iz 2001. godine, 11. rujan. E, Sjedinjeničke države su to zaboravile, ali e, Bush mlađi se dobro sjeća poziva koji je dobio od Putina i nakon te tragedije, isto tako koje se u Parizu, smo još jednom naglasili našu spremnost da se borimo protiv terorizma u isto vrijeme kada je Europa i zajedno s Europom. To su bile izjave koje ste mogli čuti od Putina i od Lavrova i ako pitate vaše specijalne službe, vaše obavežene službe, vidjet ćete da je uvijek postala suradnja, da uvijek postoji razmjena informacija, da je Rusija uvijek obavijestila zapadnjačke službe o slučajevima koje su, su mogli biti sumnjivi, koji su mogli dovesti teški napad na zapad, ja znam o čemu govorim. Dobro, što se tiče odnosa sa OSSS-om, mislim da imamo dosta dobar odnos veznu suradnju sa OSSS-om, uvijek postoje problemi. OSSS bit će prisutna u Moskvi sljedeći tjedan, gospodin kamerval e, predsjednik parlamentarne skupštine OSSS-a doći će u Moskvu u četvrtak nakon što posjeti Kijev, e, to nakon što je posjetio Kijev prošli tjedan i nadam se da ćemo imati zajedničke rasprave a i u Minsku će moj čelnik e, države potpisati jedan dokument. Jedna gospođa tamo rekla je da su je zabranili ulazak u Rusiju, ali iskreno rečeno nismo mi počeli s tim. Nismo mi počeli s tim da pametne sastupnike stavimo na crni, crnu listu, to nismo bili mi. Da, a u Minsku, da, da, Minsk, shvatio sam. Minsk nije dovoljan, jer ako kažete da je došlo do kršenja spozima Minska, on je bio prekršen e, s obje strane i to nije niz navrata. Zbog toga sporazum iz Minska nije dovoljan. Treba nam nešto stabilnije. Sporazum iz Minska može za to biti temelj. E, to može biti dakle temelj, ali kada govorite o Minsku, jeste li doista pročitali potpunosti sporazum iz Minska? Ova začna luka u Donetsku e, Ukrajinske snage su trebali osloboditi u rujnu, a ne da su ovi pobunjenici sada osvojili u siječnju. Mislim, ne možemo govoriti slučaj, slučaj to nas nikamo ne vodi, ali kada govorimo o sporazumu iz Minska kao neko vrsti Biblije, kao prvo treba vrlo dobro poznavati taj sporazum, a kao drugo treba uvidjeti da je sporazum prekrišen s obje strane. Zbog toga mislimo da je međunarodna intervencija potrebna je, treba nešto više od sporazuma iz Minska. On je dovoljan i zbog toga smo i poduzeli ove korake. Da, budem pešta Tu se radi o pitanju koje ne zapravo dovodi do same srži stvari, a ja sam dosta razmišljao o tome da srž stvari je zapravo povim s međunarodnim pravom. Da, imamo ozbiljan problem s međunarodnim pravom. Kada se Kosovo odvojilo od Srbije, kao što znate, Beograd eh, je počinio nešto protiv volje, vodio se i rad protiv Beograda čak, to je bilo kršenje međunarodnog prava. To je potpuno očito agresija Sjedinja među država na Irak, to je također jedna vrsta kršenja međunarodnog prava. I 25 država članica Europske unije su sudjelovali u tim vojnim operacijama, bilo da su ustupali posto, bilo da su ustupali oružje ili podršku i to je za tako bilo kršenje međunarodnog prava. Čak i gospodin Obama kaže da je to bilo kršenje međunarodnog prava. Ne. Zatim Libija, kao što znate, Postoji i neka druga stajališta o rezoluciji u Libiji koja nije davala za pravo da se bombardira Tripoli. Ono što želim reći da se nalazimo u krizi veznih uz međunarodno pravo. I ako postoje države koje je krše međunarodno pravo, e, onda se ne treba čuditi, ne može se govornike prekinuti. Mikrofon radi. Ne možemo reći da u jednom slučaju međunarodno pravo radi, a da u drugom slučaju ne treba raditi zato što nam se to ne sviđa. I s vam se obraćam sada ovdje, ne zato da bi vam rekao da bih vam rekao obraćam vam se sada ovdje kako bih rekao da se treba revidirati na neki način međunarodno pravo promotriti. Trebamo uspostaviti niz pravila koje bi nam dopustili da razumijemo gdje smo, jer ako se u nekim uvjetima smiju uključiti pravila, onda se ne, mogu, ne možemo pozivati, ne možemo pozivati druge da, da ista pravila slijede. Kada se dogodila, dogodio Kosovo, Rusija je rekla to će biti Pandorina kutija. Gospodin eh, moj kolega Malbrok i drugi su rekli to je poseban slučaj, ali slušajte, bit će mnogo takvih posebnih slučajeva. Krim je također poseban slučaj i bit će drugih posebnih slučajeva. Ako stvorite jedan poseban slučaj, onda morate očekivati da će nakon toga uslijediti drugi slučajevi. To je moj odgovor. I budući da sam mi rekli da mi je prisoko vrijeme, ja bih eh, pozvao skupinu iz Europskog parlamenta, tu su nas optuživali da vam ne dopuštamo dolazak i tako dalje. Ja bih rado pozvao skupinu parlamentaraca E, na dolazak u Moskvu da raspravimo s tim problemima. Imali smo jednu praksu da smo izmenjivali izaslanstva, pa Tekli put smo mi došli, mislim da je to bilo u ožujku, Elmar, bili, je li to bilo u ožujku? Da, došli smo u Strasburu i bili smo nas ovdje, dakle sada ste vi na redu. Mi ćemo vrlo sretni ugostiti vas u Moskvi, e, možete svi doći, svi ćete moći ući, svi ćete imati vize, hvala. Hvala lijepa. Dopustite mi jednu primjedbu, ostanite sjediti još na trenutak. Istina je da je Rusija konstruktivno surađivala na nizu pitanja, postoje mnogi zajednički interesi od borbe protiv terorizma do gospodarskih pitanja, trgovinskih pitanja, problema koji su povezani primjerice s Irakom, sa Sirijem, sa dakle i IS-om i e, još dosta drugih stvari i to pokazuje da bi bilo smislenije imati dobre odnose, e, dakle odnose između Rusije i Europske unije, ali naravno to e, ide ruku pod ruku uz predovjet međunarodno, poštivanja međunarodnog prava. Kosovo je drugačije. Srbija je napala Kosovo i bila je spremna prouzročiti genocid. A ovdje imamo razliku zato što se tu govori o zaštiti e, ruske manjine. Ne može se to dvoje uspoređivati, ne smije se to pomiješati. Isto tako, nipošto nije opravdano prekršiti teritorijalni integritet neke države. Ukrajina nije ništa učinila što bi to opravdalo i mislim da je to onaj odlučujući razlog i da bismo trebali raspraviti na temelju te činjenice. Mislim da je to sada odlučujući trenutak u srijedu, ako će doći do razgovora, da ustvrdimo da Rusija mora priznati da je strana u tom konfliktu. Rusija je sama umaširala na Krim, aneks, problem je aneksiju Krima, ruske posebe nalaze za na Ukrajine. Rusija mora pridonijeti rješenju zato što je stranka u sukobu. Mora preuzeti odgovornost kako bi se taj sukob riješio. Mislim da je to ključno i uvijek su se neki skrivali za toga i govorili da nisu stranke u sukobu, mislim da bi od ove slijede tome moglo biti drugačije i da bi Rusija mogla imati odgovornost pred cijelim svijetom da može samostalno sudjelovati u rješavanju ovog problema. Drago mi što smo imali ovu današnju raspravu. Nadam se da ćemo moći nastaviti s tom raspravom, no stav Europskog parlamenta je jasan. Europski mirovni poredak obuhvaća i provedbu i poštivanje međunarodnog prava. Hvala vam lijepa. Ja.